na usmenu raspravu upućeno komisiji u odnosu na borbu protiv kaznenih dijela povezanih s divljom florom i faunom. E, prvi govornik u ime autora, e, pet minuta. Riječ ima gospodin Germando. Prije dvije godine Ostao sam zapanjen brojkama o rastu, o ogromnom rastu nosoroga koji su ubijeni u Africi. 2010. brojka je bila oko 200. No tu nije problem samo s nosorozima. Govorilo se i o slonovima 10% od ukupne populacije slonova je ubijena. I ne govorimo samo o velikim životinjama, tu se govori o reptilima, o e, tigrovima, ostalim životinjama i biljkama. Jasno je, dakle, uništavamo našu prirodu, a uzrok je porast blagostanja u jugoistočnoj Aziji. To je dovelo do zapanjujućeg rasta kriminalnog tržišta govorimo o cifri od 15 milijardi eura godišnja. To je četvrta ilegalna trgovina na svijetu nakon trgovine e, drogom, krijumčarenja te krijumčarenja ljudima te trgovine krivotvorenim proizvodima. Prije godine dana sam smo također razgovarali o tome i predložili smo komisiji Drago mi je da je komisija usvojila neke od tih elemenata i to je dovelo do sporazuma s Kinom koji je potpisan prošle godine. Sporazum o zajedničkom radu protiv kaznenih dijela povezanim s divljom florom i faunom. No, eto, i ove godine brojke su zabrinjavajuće. I prošle godine kaznena dijela povezana s divljom florom i faunom su porasla do zabrinjavajućih brojki. Već sam govorio o nosorozima, 2010. ih je bilo ubijeno 200, a gotovo 1000 prošle godine. No, unatoč svim naporima Europola, Interpola a, i ostalih organizacija te individualaca koje se bave zaštitom flore i faune, ako ne budemo radikalno intervenirali i na brzi način, ako ne budemo stali na kraj ovim ilegalnim praksama, riskiramo da ćemo izgubiti naše simbolične vrste. I upravo sam zato postavio to pitanje. Uloga Europe je ključna. Tu ne govorimo samo o Africi i Aziji. Imamo veliku moralnu obvezu stati na kraj ovom masovnom uništenju naše flore i faune i naše zemlje članice imaju svoju ulogu u toj nezakonitoj trgovini. Ponekad su destinacija, ponekad su tranzitna zona. U Nizozemskoj u 2012. godini šesto osamdeset kilograma koralja je stavljeno na tržište naravno ilegalno te mnogobrojne ostale vrste. U Europi nam nedostaju nam nedostaje know-how i nadam se da će Europska komisija odigrati značajniju ulogu. Zatim, kaznena dijela povezana s divljom florom i faunom imaju i socijalni učinak, e, oslabljuju naše zajednice te oduzimaju milijarde eura koje bi se mogle usmjeriti u razvoj. Europska komisija zajedno sa zemljama članicama treba pripremiti konkretni i ambiciozan akcijski plan. Zemlje članice trebaju kapacitete i trebaju know-how i u fazama e, istrage, a i u fazama sudskih postupaka. Kazne moraju biti ozbiljnije zato što kriminalci se zapravo vrlo jednostavno izvuku. Ovdje govorimo o vrlo ozbiljnim kaznenim djelima i kao takvima ih treba shvatiti. Govorimo o organiziranom kriminalu i mora biti visoko na listi prioriteta. U Europolu bismo morali osnovati jednu jedinicu koja će se baviti upravo tim kaznenim djelima. Možemo iskoristiti e, europsku trgovinsku politiku i koristiti pomoć za razvoj te definirati uvjete za dobivanje toj pomoći, dakle da se iskorijeni, da se iskorijene takvi slučajevi i takve prakse. Prijedlog traži i osnivanje jednog fonda od strane zemalja članica, fond koji bi se bavio zaštitom e, vrsta koje su u opasnosti. Koja je vrijednost političara ako samo stoje po strani i gledaju ovakvo uništavanje prirode. Govorimo o vrstama koje nestaju i koje kriminalcima donose ogromne zarade. Govorimo o milijardama eura. Potrebne su nam konkretne aktivnosti, nije dovoljno govoriti o tim kaznenim dijelima i nadam se da će se zemlje, zemlje članice složiti s ovim parlamentom i što je prije usvojiti jedan ambiciozan plan. Hvala lijepa, dragi kolega. U ime komisije, e, kao prvo, e, pozdravljam gospodina Potočnika koji će sada govoriti u ime komisije. Izvolite. members Hvala vam, e, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Najprije želim zahvaliti gospodinu Herbrantu te svim ostalim zastupnicima Europskog parlamenta. Hvala vam na ovoj inicijativi, hvala vam što ste pokrenuli to pitanje. Svijet se nalazi pred velikim problemom. Kaznena djela povezana s divljom florom i faunom su postala dijela uh, djela koja donose ogromne zarade kriminalcima i jako negativno utječu na postojanje tih vrsta, na bioraznolikost te na stabilnost prirode. uspješno ćemo riješiti ovaj problem jedino ako budemo zajedno radili, ako budemo uključili e, zemlje podrijetla te zemlje koje su destinacije takvih proizvoda. Europska unija već radi u tom smjeru i e, dakle unutar same Europske unije, ali i u okviru konvencije CITES. Iskoristio bih ovu priliku da vas obavijestim da je komisija nedavno podnijela prijedlog u ime Europske unije kako bi Europska unija postala e, stranka potpisnica konvencije CITES i nadam se da će parlament dati svoj pristanak na taj prijedlog prije izbora. Isto tako E, nedavno smo potpisali sa Kinom sporazum o e, borbi protiv kaznenih dijela povezanih s divljom florom i faunom i isto tako pružamo financijsku potporu. U prosincu smo dali više od 12 milijuna eura za projekt čiji je cilj smanjiti nezakonito usmrćivanje slonova i ostalih e, vrsta. Taj projekt će uključivati provedbu zakona, monitoring, kontrolu te ostale aktivnosti u cilju spriječanja nezakonitog usmrćivanja i trgovanja slonovima i ostalim e, vrstama. No moramo biti svjesni da su trendovi protiv nas. Potražnja za tim proizvodima je u Aziji ogromna, tako da je taj posao doista donosi veliku zaradu. Na primjer, nosorog, kljova nosoroga donosi više, zapravo ima veću cijenu od kokaina. Kazne, s druge strane, su neodgovarajuće i premale. Nezakonita trgovina je procvala i sada i zahvatila je cijeli afrički kontinent. Europska unija je i tržište i e, tranzitno područje za nezakonite proizvode, mm, dakle od divlje flore i faune. Korupcija naravno to sve potpomaže, a velike kriminalne organizacije, e, zatim slabe državne strukture, prijete miru i stabilnosti. Kako bismo preokrenuli tu situaciju, potrebno nam je, potrebno nam je veće političko priznavanje tog problema. I to mora ići dalje od zaštite okoliša. Moramo uključiti sve ministre, e, organizira, stručnjake za organizirani kriminal, policiju, e, sudstvo i privatni sektor. Svi oni imaju vrlo važnu ulogu za odigrati ova rezolucija se bavi mnogim pitanjima i traži direktnu akciju. Velik broj zemalja članica i e, SAD su nedavno objavili da će povećati svoju političku angažiranost protiv nezakonitog trgovanja divljim životinjama i biljkama. Komisija također radi na čitavom nizu ideja na koji način Europska unija može razviti novi pristup u borbi protiv takvih kaznenih djela. Te ćemo ideje predstaviti u priopćenju komisije e, parlamentu i zemljama članicama kojeg planiramo objaviti sljedeći mjesec. Na tome radim zajedno sa povjerenicom Austrom. Radimo isto tako s ostalim povjerenicima e, i svi nam oni daju svoje doprinose kad govorimo o novim idejama. Govorit ćemo o potrebi da se riješi ovaj globalni problem e, nezakonite trgovine divljim životinjama i biljkama na učinkovitiji način. Radit ćemo na ponovnoj procjeni e, mjera koje već postoje u Europske unije i globalno, a i u Europskoj uniji. Te na kraju pokrenut ćemo raspravu o budućem pristupu Europske unije e, o toj temi. Dimenzija ovog problema kao što sam e, rekao ranije, se promijenila. Stoga su nam potrebne nove ideje kako bismo se borili protiv ovog oblika kriminala, kako bismo smanjili potražnju, te kako bismo e, pružili alternativne e, načine rješavanja tog problema. Stoga ćemo zatražiti od dionika njihove stavove da čujemo što je do sada dobro funkcioniralo, što nije dovoljno dobro funkcioniralo te zatražit ćemo dodatna sredstva za učinkovitija učinkovitije aktivnosti Europske unije. 10. travnja ćemo organizirati konferenciju na tu temu. Rezolucija Europskog parlamenta je vrlo koristan e, doprinos u cilju osvješćivanja javnosti o važnosti tog problema. Povjerenica Malstrom i ja se veselimo da ćemo razgovarati s vama o potencijalnim rješenjima kako bismo sigurni da ćemo ispuniti e, tu obvezu i stati na kraj nezakonitoj trgovini tim proizvodima. Hvala lijepa gospodine povjereniče. E, prelazimo na govornike u ime klubova. Prva govornica, tri minute u ime Pučana, gospođa Jordan. Izvolite. Zahvalim poručevalcu. Hvala. Za početak željela bih zahvaliti izvjestitelju i povjereniku na ovome izvješću. Danas govorimo o slonovima, nosorozima, tigrovima, kornjačama, a naši građani koji pate zbog krize mogli bi nam prigovoriti da se ne bavimo stvarno važnim temama. Međutim, ovo jest zaista važna tema, zato što krijumčarenje divljom florom i faunom predstavlja veliku prijetnju ne samo biološkoj raznolikosti, već isto tako i političkoj stabilnosti. Taj e, lanac kriminala izuzetno je snažan. To nije problem samo trećih zemalja, on je izuzetno snažan i u Europskoj uniji. U sklopu konvencije CITES proučila sam podatke za 2012. godinu i 2012. godine 799 izvješća podneseno je o zapljeni divlje flore i faune. Većina proizvoda koje se krijumčarilo bili su namijenjeni medicinskoj uporabi, a nakon toga e, slijede izvješća o e, krijumčarenju e, bjelokosti i nedozvoljenim e, e, i vrstama kojima nije dozvoljeno trgovati. Izuzetno je važno da se provode preporuke Europske komisije, međutim ono što nam zaista treba jest jedan jedinstveni zajednički europski okvir. E, nadam se da će Europska komisija raditi na takvom zakonodavstvu i da će se pobrinuti da zakonodavstvo država članica bude što je moguće koherentnije. Ono što nam također treba su adekvatne sankcije. Mi ne želimo da krijumčari neke zemlje vide kao priliku za E, krijumčarenje takvom robom zbog nedostatka sankcija. Također moramo uzeti u obzir vrlo tešku situaciju u javnim financijama. Zato moj klub ne potiče osnivanje novih fondova za ovakve svrhe. Isto tako, vrlo je važno podići razinu svijesti vezano uz taj problem na međunarodnoj razini. Od 1975. konvencija je na snazi, a prošle godine Ujedinjeni narodi proglasili su kaznena djela povezana sa divljom florom i faunom jednako ozbiljnima kao e, kaznena djela povezana uz e, sa krijumčarenjem droga e, i sličnim kaznenim djelima. Europska unija mora ostati aktivnom ne samo na svojoj razini već isto tako i na međunarodnoj razini. Moramo biti aktivni sudionik i moramo učiniti sve što je moguće kako bismo pružili učinkovitu potporu. Moj klub podržava ovu rezoluciju i nadam se da ćemo uspjeti smanjiti razinu i intenzitet ovih kaznenih dijela. Dozvolite mi također da kažem da e, ovaj lanac opskrbe ne bi ni postojao da ne postoji potražnja. I upravo zato još jednom stavljam naglasak na podizanje razine svijesti. Naime, ako ne postoji potražnja za i ako ne postoji potražnja za oklopom kornjače, onda će i takva trgovina propasti. Hvala. Hvala lijepa. Kolegice, sljedeći govornik u ime Saveza socijalista i demokrata, dvije minute, gospodin Poc. Oh, uh, ja bih srdečně htio podjekovat všem se kterim... Hvala. Ja bih želio zahvaliti svim kolegama s kojima sam imao prilike raditi na ovom pitanju. Radi se o vrlo važnoj temi E, i čini mi se da broj prisutnih zastupnika e, u ovome domu zapravo ne ukazuje na njezinu važnost u dovoljnoj mjeri. Prije manje od godinu dana u ovome domu razgovarali smo o strateškim ciljevima Europske unije, a u svjetlu e, CITESove konferencije u Bankoku. Došlo je vrijeme da ponovimo da ovdje ne razgovaramo samo o pitanju dobrobiti životinja, već o zaštiti kompletnih ekosustava i biljnih vrsta. Prošle godine 2013. imali smo prilike vidjeti da je došlo do rapidnog pogoršanja situacije. Organizacije kriminalaca intenzivno su pojačale krijumčarenje divljom florom i faunom, a to je postalo i jednim od e, uobičajenih izvora financiranja organiziranog kriminaliteta. Ujedinjeni narodi upozorili su na situaciju. Deseci tisuća životinja ilegalno su prokrijumčareni u svijetu, a to je vrlo veliki dio ukupnog e, prometa krijumčara. Upravo zbog toga izuzetno je važno da se regulira e, ovo područje ne samo u stvarnom životu i fizička trgovina već isto tako i na internetu. Internetska trgovina postaje vrlo važnom sastavnicom trgovanja ovakvim vrstama. Također smatramo da je važno zaustaviti uvoz e, lovačkih trofeja i drugih dijelova životinja. Hvala lijepa. Sada u ime Aldea, 3 minute i 30, e, gospodin Gebrandi. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. E, hvala gospodine povjereniče što ste odgovorili na pitanje. S jedne strane, e, jako mi je drago što je povjerenik rekao da će biti objavljena komunikacija, što je rekao da će zajedno s ostalim povjerenicima organizirati postupak javnog savjetovanja. To je sjajno, međutim s druge strane čini mi se da je to jednostavno premalo. Prije nekih e, tri mjeseca dobili smo podatke o broju ubijenih slonova. Vidimo da je situacija hitna. Postavlja se pitanje koliko dugo, dugo ćemo se dozvoljavati da reagiramo i djelujemo tako sporo dok se ovakve stvari događaju oko nas. Razumijem e, dobre namjere povjerenika Potočnika, međutim mislim da se zaista e, moraju, da zaista moramo ubrzati stvari. Sjedinjene američke države dobar su primjer. Hillary Clinton, kad je bila državna tajnica, e, ovu je točku stavila vrlo visoku na, visoko na ljestvicu prioriteta. Predsjednik Obama prilikom svojeg posjeta Africi također je istaknuo ovo pitanje. E, čini se da Sjedinjene američke države polažu mnogo veću važnost na ovo pitanje nego što, to činimo mi u Europskoj uniji. Radi se naime o pitanju koje ima zaista snažan socijalni učinak ne samo u Africi, već isto tako i u Aziji i u drugim dijelovima svijeta. E, Sjedinjene američke države primijetile su da se radi o vrlo velikoj e, kriminalnoj organizaciji koja polako izmeće kontroli. Gospodine predsjedatelju ja bih želio da europska komisija ovu e, stvar e, shvati ozbiljnije i da se njome pozabavi malo žurnije osim toga vrlo je važno da predsjednik komisije gospodin barroso pokrene ovu temu razgovora prilikom susreta sa predsjednikom kine te također sa predsjednicima i premijerima afričkih država u kojima je ovo pitanje jedan od gorućih problema također mi se čini da moramo biti mnogo oštriji da moramo mnogo E, snažnije objasniti europskim potrošačima o čemu se radi i da je izuzetno važno da europske e, države članice, odnosno države članice Europske unije zaustave bilo kakav uvoz e, ovakve vrste robe. Ne možemo dozvoljavati uvoz bjelokosti. Gospodine predsjedavajući, jučer sam pročitao izvješće da prema kojem polako e, dolazi do izumiranja e, afričkog slona. Radi se očito o temi koja je itekako bitna. Prošli puta kada smo o ovome razgovarali pripremili smo čitav niz preporuka, ali čini mi se da rezultati tih preporuka nisu bili dovoljno dobri. Čini mi se da na razini država članica ne pridajemo dovoljno e, pozornosti e, istražnim postupcima vezanima uz ovakvu vrstu ilegalne trgovine. I upravo zbog toga još uvijek postoji veliki broj odredišta za ovakve proizvode. Hvala lijepa. Sljedeća govornica, dvije minute i trideset u ime kluba zelenih, e, gospođa Belije, izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući, gospodine povjereniče, drage kolege. E, ovo pitanje rezolucija o kojoj danas raspravljamo, a o kojoj ćemo sutra, nadam se, glasovati u što većem broju, zaista je e, odgovor na politički i međunarodni problem Oprostite, gospođo Belje, ako biste mogli malo usporiti, kako bi vas prevoditelji mogli pratiti? Krijumčarenje divljom florom i faunom danas je e, četvrta po redu e, aktivnost ovakve vrste koja slijedi odmah nakon krijumčarenja drogom, e, ljudima i trgovine oružjem. Program Ujedinjenih naroda za okoliš i Interpol kažu da se promet ovih e, e, ovakvim vrstama zapravo kreće u svojoj vrijednosti između 18 i 26 milijardi eura godišnje. Imamo prilike vidjeti da je u proteklih 10 godina došlo do sve agresivnijeg nastupa različitih mreža krijamčara, posebice vezano uz e, krijumčarenje tigrova, perja različitih zaštićenih e, e, ptičih vrsta, e, koža polarnoga medvjeda, peraja morskog psa i tako dalje. Izuzetno je važno da se pozabavimo ovim pitanjem koje nije samo pitanje biološke raznolikosti, već isto tako i pitanje sigurnosti. Veliki broj studija pokazuje da zahvaljujući ovakvim aktivnostima krijumčarenja divlje flore i faune se financiraju mreže organiziranog kriminala, isto tako i terorističke skupine i skupine pobenjinka u različitim zemljama. Također imamo prilike vidjeti da je više od tisuću e, različitih pripadnika e, jedinica koje se bave zaštitom divlje flore i faunu izgubilo život nastojeći spriječiti ovakve e, krijumčarske radnje. Ovo je pitanje koje je izuzetno važno za sigurnost i za mir. Interpol i druge međunarodne instance traže da sve države ojačaju svoje zakonodavstvo i da osnaže primjenu sankcija protiv ovakvih krijumčarskih skupina. Ako napad na biološku raznolikost i na okoliš nije dovoljan da pokrene građane i međunarodnu zajednicu, onda bismo početkom 2014. godine trebali itekako pokrenuti stvari. Naime, europski teritorij je jedan od prvih, jedno od prvih e, tranzitnih područja kada se radi o ovakvoj vrsti krijumčarenja robe. Europski parlament trebao bi podržati odgovarajuće mjere. Države članice trebale bi se pobrinuti da njihove carinske službe na odgovarajući način način zaštite svoje granice. Izuzetno je važno da se pozove na nultu stopu tolerancije kako bismo se efikasno borili protiv ove pošasti koju predstavljaju kaznena djela povezana s divljom florom i faunom. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći govornik na dvije minute u ime kluba europskih konzervativaca i reformista gospođa Girling. Izvolite. Hvala. Za početak željela bih reći ume svojega kluba da pozdravljam ovu rezoluciju. Kaznena djela povezana sa divljom florom i faunom vrlo su e, intenzivna aktivnost i kao i mnoga druga pitanja visoko su na razini našeg, naših prioriteta. Ovo su teme koje vrlo lako dolaze na naslovnice novina E, posebice na primjer kada se radi o vrlo prepoznatljivim i velikim biljnim vrstama kao što su na primjer nosorozi ili slonovi. Ali ne radi se samo o njima, radi se o čitavom nizu e, manjih biljnih i životinskih vrsta koje su također pred izumiranjem zbog ovakvih razloga. Nemam se ovdje vremena pozabaviti svim e, gorućim pitanjima, ali želim reći da će moj klub glasovati za rezoluciju. S tim u vezi želim istaknuti nekoliko pitanja koja brinu pripadnike moje kluba zastupnika. Za početak, e, vrlo važan je poziv na ujednačavanje i usklađivanje zakonodavstva. Mi mislimo da bi bilo pogrešno staviti presnažan naglasak na harmonizaciju, zato što je to cilj koji nije lako postići,